Gospodine predsjedniče, podsjetili ste nas pravom na vrijednosti Europske unije i humanitarnu i političku krizu koja sada vlada u Mađarskoj. Dakle, ja bih sada iznio jedan prijedlog pred dobru volju ovog parlamenta, Europskog parlamenta, a to bi bilo da se e, automobili Europskog parlamenta odu u Mađarsku po određene određen broj izbjeglica, to bi bila podrška, jaka podrška e, izbjeglicama i jasna poruka gospodinu Orbanu i njegovoj vladi prema kojoj dakle e, parlament Europske unije podržava izbjeglice i stavlja svoja sredstva na raspolaganje. Zahvaljujem. A nadalje pravni izbor, e, odbor htio sam reći, ali hvala na ovom što ste iznali. Na sjednici 13.7.2015. E, na sjednici e, pravnog odbora 13.7.2015. izbor gospodina Edvarda Česaka potvrđen